počet. Liebe Kolleginnen und Drage kolegice i kolege, evo, želim vas pozdraviti od srca na našem sastanku TRAN odbora i sad prvo usvajanje dnevnog reda, mislim da ga možemo usvojiti ako nema nikakvih prigovora. Onda imamo odobrenje usvajanje protokola zapisnika našeg sjednice od 21. 22. prosinca. Ako nemate prigovora, usvajamo i taj zapisnik. Prelazimo odmah na točku 3, a to su usluge u lukama i tu imamo odmah javljanje za riječ Lusi. Izvoli, hvala lijepo. Samo je riječ o našem pitanju glasanja i pogotovo pravilo 17.3. S obzirom da mi odmah prelazimo na to da ulazimo i otvaramo pregovore, o tome glasamo. S obzirom na vrlo dugu proceduru i postupak da smo usvajanje zakonodavnih propisa o lukama, mislim da ne možemo tako brzo skakati. Mislim da moramo ići puno opreznije, pogotovo s obzirom na nacionalnu ravnotežu u našim pregovaračkim timovima. Jer recimo u pregovaračkim timovima ne mogu nužno biti samo izvjestitelji sjene. Ako trebamo tu odluku donijeti, onda mislim da to treba prvo ići na plenarnu sjednicu, na izglasavanje, ali u svakom slučaju treba to odgoditi da o tome prodebatiramo barem na ovom, ovom našem odboru. Stoga mislim da ne trebamo o tome danas glasovati. Možemo o izvješću, ali ove druge stvari treba ostaviti za daljnje sastanke i daljnje razmatranje. Hvala lijepo. Mislim da sad to možemo uzeti na znanje, ali danas je glasovanje, pa ćemo glasovati i onda ćemo vidjeti kako ćemo s tim dalje nastaviti. Idemo sad prvo kontrolirati. Svatko smije glasovati kako želi. Mikrofon? Bez mikrofona vas ne možemo čuti. Mogu li govoriti? Izvolite, imate riječ. Dakle, riječ je o pravilniku. Imam... Zbog ove političke osjetljivosti ove čitavog pitanja i s obzirom da vidimo da komisija to pokušava zapravo zadnjih 10-11 godina nametnuti parlamentu, a mislim da imamo i s obzirom na čitav niz različitih političkih senzibiliteta, ja bih molio izvjestitelja da doista osigura da njegov mandat bude vrlo jak prije nego što uče u bilo kakve pregovore. A osim toga i u odnosu na vijeće. I zbog toga mi pitamo, tražimo da isto tako da se o tome glasuje na plenarnoj prije nego što se bilo kakvi slijede odluke donose, usvajaju, odobravaju o obavezi, pesos, obavezi e, pružanja javnih usluga. Dobro, onda molim izvjestitelja da on da uzme riječ nešto kaže. E, mislim da ovisi o odboru da se dogovori što ćemo odlučiti. Dobro? Tako nam je rekao izvjestitelj da ovisi odboru. Prema tome onda idemo glasovati. Test, testiranje naših e, glasačkih uređaja je prošlo dobro, pa možemo odmah krenuti sa glasanjem o amandmanima 99 do 103. Ko je za? Ko je protiv? Odbija se. Da još jedan put provjerimo elektronski. Dakle, glasovanje je otvoreno. Glasovanje zatvoreno. 14 za, 30 protiv, suzdržanih, odbijeno. Odbija se. Prelazimo na amandmane 105 i 105 prvo. Ko je za? Ko je protiv? To moram provjeriti. Gdje je sad Paul ili Hana? A tamo su. Dobro, provjeravamo. Otvara se elektronska provjera. Zatvaram. 26 prema 18 usvojeno. Amandman 106. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržano odbija se. Onda imamo kompromis 1. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 232. 200... Oprostite. Kompromis 2, to smo preskočili. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Onda kompromis 3, tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 3, glasovanje se otvara za još jednu provjeru. Zatvaram. 308 za, 7 protiv. Nema suzdržanih. Dobro, prelazimo na kompromis 3. 4, pardon. Kompromis 4, ko je za? Protiv. Suzdržanih usvaja se. Jetzt zu Amendment 356. A sada amandman 356. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? To moramo provjeriti. Glasovanje je otvoreno. Zatvoren. 20 za, 24 protiv, znači odbija se. Amendment 369, tko je za?

374. Ko je za? 374. amandman. Ostali padaju, jer, mislim, otpali se su Tko je za? 374. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 376. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis šesti. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis sedam. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis osam. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 9. Ko je za? Protiv. Suzdržani i usvaja se. Kompromis 10. Ko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 11. Ko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 12. Ko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo na amandman 702 za, ko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 704, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 705, ko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 706, ko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 107, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 107. Idemo. Otvorimo. Otvoreno je glasanje za provjeru. Sad je zatvoreno. 18 za, 26 protiv, 1 glas suzdržan, dakle odbija se. 109. Tko je za? Protiv. Suzdržan Suzdržani odbija se. 111. Tko je za? Protiv. Suzdržani, to moramo provjeriti. Dakle, 111. amandman. Otvoreno elektronsko glasanje. Zatvoreno. Dakle, pučani imaju jedan glas više, viška. A bilo bi čudno da nemaju. Mislim, ja to mogu samo utvrditi, nemojte to doživljavati kao neki komentar. To je gola konstatacija, još uvijek imamo jedan glas viška. Sad se maknuo, dobro. Sad štima. Sad se sve poklapa. 21 za, 23 protiv, znači odbija se. 112. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman drugi, tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Idemo provjeriti još jedan put amandman 2. Otvaramo glasanje elektronskom. Zatvaramo. 21 za, 24 protiv. Odbija se. Amantman 113. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 114. Tko je za? Protiv. Suzdržano usvaja se. Dakle, 114. idemo provjeravati otvoreno glasanje. Pučani opet imaju jedan glas više, zato trebamo to provjeriti, sad je u redu. Zatvaramo glasanje, 25 za, 20 protiv. Dakle, usvaja se. Sad idemo na 115. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Dobro, 115. provjeravamo.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 Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se, ali to ćemo provjeriti. Dakle, 143. amandman. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zaključeno. 19 za, 24 protiv, dakle odbija se. Kompromis 21, tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se.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 Kompromis 23. Ko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Amantman 179. Ko je za? Ko je protiv? Ali to moram provjeriti. Dakle, 179 amantman i o njemu glasujete. Otvoreno je elektronsko glasanje. Zatvoreno je. 22 za, 23 protiv. Odbija se. Amandman 17. Pardon. Ne, amandman 17 u redu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? I to moramo provjeriti. Dakle, izvolite otvorno glasanje za amandman 17. Zatvoreno. 23 za, 22 protiv, znači usvaja se. Kompromis 24. Ko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 189 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 148. Tko je za? Protiv? suzdržani, to moramo provjeriti, dakle 148. Otvoreno je glasanje, provjeru, sad se zatvara. 21 za, 24 protiv, dakle odbija se. Broj 190, ko je za? Protiv. Suzdržani. I to moramo provjeriti. Dakle, amantman 190. Otvoreno je elektronsko glasanje. Zatvoreno. 24 za, 21 protiv. Znači, usvojen. Zatim, amantman 21. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Amantman 22. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 25. Za, protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 26. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amantman 205. Tko je za? Protiv. Suzdržani? Odbija se. Kompromis 28. Za? Protiv. Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 29. Za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 219, tko je za, protiv, suzdržani, to moramo provjeriti. Dakle, amandman 219, otvoreno glasanje, zatvoreno. 19 za, 26 protiv, odbija se. Broj 218 za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti, dakle 218. Otvoreno glasanje za provjeru, zatvoreno, 26 za, 19 protiv, usvaja se. 231. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 33. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 230 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 34 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Konačno glasanje. Zatim poimenično. Izvolite, otvoreno. Zatvoreno. 29 za, 13 protiv, 3 suzdržana glasa. A sada još jedan puta legislativna rezolucija, ponovno je otvoreno glasanje. Zatvoreno. 28 za, 14 protiv, 3 suzdržana. Također usvojeno. A sada mandati za pregovore. Opet je otvoreno poimenično glasovanje. Izvolite, otvoreno. Zatvoreno. 24 za, 14 protiv, 7 suzdržanih. Time je i ovo usvojeno i zahvaljujem izvjestitelju. Um, Kleinen moment, ich bitte noch mal. Molim vas e, trenutak pažnje još. I to zato što na našem popisu za glasanje stoji da nam treba kvalificirana većina, a to je 25, a na kraju smo imali samo 24 glasa. Zbog toga mandat nije usvojen.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

I think we can start. Mislim da možemo započeti. So, nachdem wir eine Viertelstunde Pause nakon što smo napravili stanku od 15 minuta možemo sada nastaviti s dnevnim redom. Jako se veselim što mogu ovdje pozdraviti dva ministra istovremeno u našem odboru. Gospodin François Bauš, ministar za održivo istraživanje i infrastrukturu u Luksemburgu i gospođu Melanie Schulz-Van ona je nizozemska ministrica za infrastrukturu i okoliš. Dobrodošli k nama i mislim da je ovo premijera, da imamo dva ministra ovdje istovremeno kod nas. Dakle, dobrodošli još jednom u našem odboru. Imate dakle danas po prvi put to zadovoljstvo da saslušate prošlo i buduće predsjedništvo istovremeno. Gospodin Bauš će govoriti o rezultatima svog e, predsjedništva, dakle Luksemburga, a gospođa Van Hagen o prioritetima nizozemskog predsjedništva. Imat ćemo prvi uvod od strane oba ministra, zatim ćemo prijeći na zajedničku razvojnu gledišta i onda će obje, oba ministra imati opet priliku govoriti. Iz toga, gospodin Bauš, izvolite. Hvala vam lijepa Mihele na ovom uvodu. Ja ću naglasiti tu novost da ja kao ministar bivšeg predsjedništva sam ovdje zajedno sa Melani Schulz i da imamo danas zajedničku prezentaciju. Mislim da to pokazuje da je suradnja između predsjedništva bila dobra i mogu vam samo reći da je Luksemburško predsjedništvo to je nizozemsko predsjedništvo jako dobro surađivalo sa luksemburškim predsjedništvom. Imao sam vrlo dobar odnos eh, tijekom cijelog našeg predsjedništva sa gospođom Schulz van Hagen. Zajedno smo pripremili razne dosjeje kako bismo osigurali praćenje tih dosija i njihovu predaju u nizozemsko predsjedništvo. Tu smo radili na dosjejima i mislim da smo postigli i određen uspjeh. Kao što sam rekao kad sam došao ovdje pred parlament prošle godine da predstavim naš program, rekao sam da ne želimo raditi na stotinjak dosija, nego da se doista želimo usredotočiti na one najvažnije dosije za one za koje sam, mislim ne mogu reći, bio siguran da ćemo uspjeti ostaviti rezultate, ali za koje sam mislio da možemo ostaviti dobre rezultate. Dakle, umjesto da raspravljamo o stotinjak e, različitih e, dosija, htio sam raspraviti o nekoliko dosija, ali temeljito i da vam mogu onda reći da smo bili uspješni. Što se tiče zakonodavnog dijela. Tu smo se svakako prije svega usredotočili na dva e, politički gledano vrlo osjetljiva prijedloga iz četvrtog željezničkog paketa i započeo bih e, s tim četvrtim željezničkim paketom. Već sam jednom govorio pred vama ovdje u odboru u listopadu u Europskom parlamentu odmah nakon sastanka vijeća od 8. listopada. Ispričavam se. Već sam bio ovdje s vama u listopadu kako bi vidjeli zaključke sastanka vijeća i ne moram ovdje još jednom detaljno o tome govoriti, ali samo da još jednom ponovim da sam zadovoljna što smo uspjeli postaviti kompromis 8. listopada i kao što sam vam obećao u listopadu e, mi smo odmah započeli sa trilozima, već smo imali tri triloga tijekom našeg predsjedništva zajedno sa nizozemskim kolegama koji su aktivno sudjelovali u tim trilozima. Ispričavam se. Dakle, odmah smo krenuli s trilozima, kao što sam rekao, sa, zajedno sa nizemskim predsjedništvom, tijekom našeg predsjedništva, kako bismo pripremili zapravo taj dokument i kako bismo mogli završiti, kao što smo to najavili u listopadu, najkasnije tijekom ožujka ili travnja ove godine. Također bih htio zahvaliti na angažmanu i na vrlo profesionalnom radu, prije svega mog osoblja, ali inače tajništva i e, zakonodavnih e, odjela koji su na ovome radili, inače ne bismo mogli ostvariti ovakav napredak u ovim dosjejima. Imali smo i pregovore u četvrtom željezničkom paketu i to je zapravo e, dosije koji je bio dosta problematičan gdje se je pokazao vrlo korisnim taj zajednički pristup između dva konsekutivna predsjedništva. Zajedno smo pripremili te, e, te pregovore i Luksemburško predsjedništvo je održalo triloge kako bismo postavili pitanje, pitanja, kako bismo vidjeli moguća rješenja i kako bismo vidjeli gdje možemo postići kompromise i to smo napravili tijekom prosinca i s vama, a u ovom mjesecu ćemo imati još i tri sljedeća triloga gdje ćemo izraditi e, konkretnije kompromise rješenja. Što se tiče samog sadržaja, već sam imao zadovoljstvo pred vama tu govoriti o tome u listopadu nakon sastanka vijeća, dakle neću se na to sada vraćati, samo bih htio posjetiti da smo uspjeli postići jednoglasnost u vijeću i želim na tome izistirati. To je bio vrlo krhak kompromis i borili smo se skroz do kraja sastanka 8. listopada sve države članice su glasovale za taj tekst zato što su na kraju sve bile jednako nezadovoljne sa tim tekstom. Dakle, u vijeću smo uspjeli osvajati određenu ravnotežu. I moram reći da svaka izmjena koja bi se mogla unijeti u to da bi mogla narušiti tu krhku ravnotežu i neću e, kriti pred vama da je zapravo e, ta destabilizacija već počela i nadam se da ćemo uspjeti i dalje zadržati tu ravnotežu kako bismo doista završili sa ovim dosijevom kao što smo to obećali, dakle u idućih nekoliko mjeseci. I kako bih e, zaključio s ovom temom, želim pohvaliti konstruktivni pristup pod kojim smo vodili pregovore Rečeno mi je da se pregovori sa parlamentom odvijaju u jako dobrom okružju i da sa zastupnicima Europskog parlamenta možemo imati prave razmjene gledišta o sadrženim pitanjima. Mislim da je to ono što bi trebao biti suodlučivanje, da dakle udružimo naše snage, a ne da nas to paralizira. Europsko vijeće je po samo svojoj prirodi takav da ima više realizma u svojem donošenju odluka zato što nemamo mnogo manevarskog prostora, općenito rečeno na razini vijeća, a parlament može imati veću viziju, veću europsku perspektivu i to je naravno nešto što koristi tom tekstu, a ta dva, ta dva pristupa zajedno će biti Eh, odlučujuća za završavanje dokumenta. Zatim, isto tako Luksemburgsko predsjedništvo je krenulo sa pregovorima o prijedlogu direktive vezano uz eh, tehničke zahtjeve za unutarnju plovidbu. Tu još nismo uspjeli ostvariti kompromisno rješenje, ali ja sam siguran da će to uspjeti postići naši nizozemski kolege. Zatim eh, još jedan, jedan problematični dosije, zakoplovstvo. Kao što smo već u srpnju prošle godine najavili. Što se tiče zakoplovstva, postoje okolnosti koje i dalje blokiraju napredak u radu i to se nažalost još nije promijenilo. E, svi znate za političku situaciju i e, pretpostavljam da taj zastoj neće uskoro nestati. Kao što sam rekao prije šest mjeseci, ja sam mišljenja da bi zakonodavci trebali odigrati svoju ulogu na tom području, prije svega što se tiče prijedloga o pravima putnika. Mislim da je to najvažnije. Mi smo razgovarali o tom dosijeu na razini korepera i potvrdili smo komisiji da postoji potreba da se revidira trenutačna regulativa, ali nažalost nismo uspjeli završiti taj dosije. Ipak ja sam sam sretan zbog toga što je komisija uspjela predstaviti svoju strategiju o zrakoplovstvu na sastanku vijeća o prometu u prosincu. To će pomoći potaknuti raspravu i stoga se nadam da će naši nizozemski kolege u nekoliko mjeseci uspjeti dovršiti neke od tih dosijeja. Sada ću prijeći na sa zakonodavnih e, dosijeja na jednu temu e, koju sam ja, to na teme koju sam ja sam potaknuo. Imali smo orientacijske rasprave, kao što sam najavio na početku našeg predsjedništva, pokrenuli smo dvije velike orientacijske rasprave na razini vijeća. Ideja iza toga je bila ta da bi državama članicama trebali dopustiti da predstave svoja razmišljanja, svoje vizije komisiji. Dakle, e, komisija radi na tim dosjejima, a mi smo htjeli pomoću ovoga naravno i utjecati na rad komisije tako što bismo imali takve rasprave u vijeću. Dakle, u listopadu smo raspravljali o velikim nitima vodilja, o europskoj politici prometa vezano Eh, uz bijelu knjigu za 2011. godinu. To je vezano uz izvješće gospodina Vimbane Kampa, a u prosincu smo govorili o socijalnim aspektima u cestovnom prijevozu. I ja sam htio eh, razgovarati o tim temama prije nego što eh, komisija iznese inicijative vezane uz cestovni prijevoz. Mislim da su naše razmjene bile otvorene i da su bile korisne prije svega za komisiju, zato što je komisija mogla dobiti osjećaj o tome što, koji su tendovi u svim državama članicama. Nismo zabravili niti e, sigurnost na cestama, to je nešto što i dalje treba biti prioritet e, u našem zajedničkom nastojanju. Sa kolegama sam imao vrlo iskrenu udahnuću raspravu vezano uz razmjenu najboljih praksi i prije svega smo govorili o ideji E, europske vozačke dozvole s bodovima, jer to postoji samo u nekoliko država članica. I htjeli smo isto tako istaknuti da i dalje želimo ostvariti cilj vezano uz brojke o broju e, ozbiljnih povreda na cestama. Mislim da je važno da na tome radimo. A isto tako smo održali i jedan neslužbeni sastanak vijeća, kao što to vrlo dobro znate. To je isto tako bila jedna primjera, to je bio prvi sastanak vijeća e, kojeg smo posvetili Eh, alternativnim vrstama prijevoza, prije svega biciklu. Dakle, eh, u tu svrhu sam ja sazvao neslužbeni sastanak ministara koji su, koji su nadležni za, taj, za to područje, dakle pod nazivom bicikl kao vrsta prijevoza. Eh, rasprava je bila vrlo dobra i vrlo mi je drago što je vaše prisustvo doprinjelo toj raspravi, bilo mi je to vrlo drago mi se zajedno oboje zalažemo za tu vrstu prijevoza. Ministri su održali raspravu o učinkovitosti bicikla kao načinu prijevoza i o e, društvenom, ekološkom i gospodarskom učinku bicikla u EU. Na završetku tog neslužbenog e, sastanka ministri prijevoza su usvojili izjavu o biciklu kao načinu prijevoza i 8.10. smo sad ponovno spomenuli tu temu i sada je vrijeme na Europskoj komisiji da napravi nešto u pitanju toga što stoji u toj izjavi. Bicikl ne može riješiti naše probleme, ali može doprinijeti rješavanju problema i ja ću i dalje, kao što sam to i do sad činio, promicati tu vrstu prijevoza. Evo, to je na neki način bio sažetak Luksemburškog predsjedništva. Sada sam svakako na raspolaganju da saslušam vaše kritike, vaše prijedloge i hvala vam još jednom na dobroj suradnji koju smo imali. Hvala vam na vašim doprinosima i na vašim poticajima koje ste iznijeli tijekom našeg predsjedništva. Hvala lijepa. Hvala vam na izlaganju i na prikazivanju rezultata i sada ću predati riječ nizozemskoj kolegici. Chairman, dear Michael, Gospodine predsjedavajući, uvaženi članovi odbora, čast mi je što vam se mogu obratiti kao predsjednica Vijeća za promet i radujem se uskoj suradnji sa Europskim parlamentom tijekom nizozemskog predsjedavanja Europskom unijom. Naravno, suradnja je ključna za uspjeh. S nekima sam se od vas sastala na prethodnim sastancima, a nadam se da ću upoznati i druge članove odbora za promet u nadolazećem šestomjesečju. Na sastanku vijeća za promet u prosincu ja sam e, upotrijebila metaforu bicikla, odnosno tandema, kako bih e, ostikala svoj radni odnos sa Francoazom Bošom. E, dakle, Luksemburg je bio napred i upravljao biciklom, a Nizozemska je bila na drugom sjedalu i zagrijavala se. Dakle, Mislim da je naše današnje zajedničko prisustvo zapravo najava za nadolazeće predsjedništvo vijeća. Dakle, to je prvi puta da se pojavljamo zajedno pred Europskim parlamentom. E, François se pokazao vrlo vješnim biciklistom, a sada je na mene red da preuzmem volan. E, Naša e, trojka partnera sa Slovačkom i Maltom je počela nas pratiti na biciklu. Dakle, mi ćemo imati veliki izazov u dostizanju postignuća Luksemburškog predsjedništva, ali nastojat ćemo učiniti sve što možemo. I prije nego što prijeđemo u višu brzinu, Mm, nadam se da ćemo uspjeti ostvariti se rezultate. Dakle, prije nego što e, se osvrnem na konkretna pitanja, želim e, iznijeti svoje opće viđenje predsjedavanja vijećem. Dakle, treba nam uža suradnja u Europi kako bismo ostvarili opipljive rezultate i trebamo se baviti ključnim pitanjima kojima se u Europi može doista dati dodatna vrijednost, a druga pitanja treba prepustiti nacionalnoj razini. Drugo, čvrsto vjerujem u snagu inovacija. Dakle, inovacije su pokret pokretač za održive poslove i rast i potiču također našu konkurentnost, a to je također način na koji vodimo svoje poslovanje kao zakonodavci. Tamo gdje su pravila potrebna, ako su potrebna, ona trebaju biti pametna, učinkovita i e, e, svrsishodna. No, e, dodana vrijednost Europe također je stvaranje i novih mogućnosti za nova poduzeća, promicanje kreativnosti i razmjena najboljih praksi i učenje iz iskustva. Treće, na međuinstitucionalnoj razini trebamo ulagati u dobar radni odnos između Vijeća, Komisije i Europskog parlamenta. Dakle, evo nekoliko riječi o europskoj suradnji. Svi znamo da Europi predstoje veliki izazovi. Tu se trebamo samo osvrnuti na e, izbjegličku krizu, prijetnju terorizma i na posljedice globalne financijske krize. Naravno, tu je i pitanje međunarodnog nadzora granica, što se također tiče i sektora prometa. Danas više nego ikada Europska unija treba pokazati da e, nije samo tijelo koje se bavi donošenjem propisa. Kako bismo zadržali povjerenje javnosti, trebamo biti jedinstveni i djelotvorni. Dakle, ne samo treba raditi na pametnoj regulativi, nego i na dobroj provedbi. Evo, uzmimo samo primjer provedbu E, zakona o digitalnom tržištu koji zahtjeva našu veću pozornost. Također sam spomenula inovacije. Trebamo iskoristiti nove mogućnosti kako bismo ojačali našu konkurentnost. Mi se nalazimo na pragu novog industrijskog doba. I to je bilo također e, i tema za raspravu na sastanku u Davosu Svjetskog gospodarskog foruma a u području prometa logistike u sljedećih 20 godina uvjerena sam e, desit će se više promjena nego u proteklom stoljeću. Mobilnost možemo poboljšati promicanjem e, pametnih e, i održivih transportnih i kućinskih rješenja, a i to znači manje korištenje fosilnih goriva, manje transportnih nesreća i bolje iskorištavanje kapaciteta. Zato želim dati prednost pametnoj i zelenoj mobilnosti i razvoju inteligentnih sustava e, s posebnim naglaskom na povezanoj i automatiziranoj vožnji. Naročito e, ćemo u travnju e, ugostiti neformalni sastanak vijeća ministara za promet i zaštitu okoliša u Amsterdamu i pozvat ćemo kolege koji su nadležni za promet i zaštitu okoliša da razmotre buduće scenarije za održivu mobilnost i naravno rado eh, ću ugostiti delegaciju Europskog parlamenta koja može dati značajan doprinos ovoj važnoj raspravi. Nadam se da ćemo se svi vidjeti tamo. Treće, dobri odnosi i to me dovodi do važnosti održavanja dobrih odnosa kao predsjedništa vijeća želim biti pravedna, transparentna i e, učinkovita, a e, Europska unija treba glatko funkcionirati unatoč svim složenim izazovima. I naravno želim zadati jasne prioritete, želimo raspraviti o važnim pitanjima kao što je konkurentnost Europe u zrakoplovstvu i to je bila tema prošlotjednog samita o zrakoplovstvu koji se održao u Zračnoj luci u Amsterdamu i kojem su prisustvovali ministri i zastupnici Europskog parlamenta, izvršni direktori europskih velikih zrakoplovnih kompanija i zračnih luka. E, također e, ove godine će se u lipnju održati dani TNT-a gdje ćemo govoriti o dekarbonizaciji prometa i inovativnom financiranju infrastrukture. Oba događaja su e, rezultat dobre suradnje sa Europskom komisijom. Održavanje dobrih odnosa također znači i ulaganje u otvoreni dijalog sa Europskim parlamentom. U nadolazećih nekoliko mjeseci nadam se da ćemo ostvariti dobre rezultate u uskoj suradnji s vama. Sada bih se htjela osvrnuti samo na sljedeće predmete. Prvo je zrakoplovstvo. Strategija za zrakoplovstvo komisije je e, bila u središtu rasprava na sametu o zrakoplovstvu koji je bio doista uspješan. Mihael Vim, Gesinderdre, Matejs, bilo mi je drago vidjeti vas sve tamo. Nakon samita nema nikakve sumnje da je europsko zrakoplovstvo od ogromne važnosti za gospodarstvo, za radna mjesta, za povezanost na globalnoj i regionalnoj razini i za poduzetništvo i turizam. Iz samita je proizašao jasan signal da naš prioritet mora biti jačanje konkurentnosti europskog zrakoplovstva. Također ostvario se i opipljiv napredak po pitanju jedinstvenog europskog neba i sezara, što je hitno potrebno, a naravno sada to treba provesti. Predsjedništvo je također zamijetilo da treba napredovati po pitanju sigurnosti zrakoplovstva, bespeletnih jetlilica i također EASE. Kada je riječ o zrakoplovstvu, E, izražene su neke preference, naročito koje se odnose na e, države Persijskog zaljeva, Asan i Tursku, no mislim da trebamo razmotriti sve mandate, sve preduvjete koji su s time povezani. Kada je riječ o drugim važnim predmetima iz područja transporta, nadam se da će vijeće i parlament e, surađivati i naći kompromise u sljedećim mjesecima. Evo, s time želim dodati sljedeće. Dakle, kao prvo, moje cilj postići sporazum o tri prijedloga u vezi sa željeznicama e, koje, čine dio četvrtog paketa za željeznice i ako je to moguće prije uskrsa i trebamo iskoristiti pozitivan zamah u tom smislu i uvjerena sam da možemo ostvariti napredak. No, postoje granice, kao što je Francova spomenuo, e, generalni pristup vijeća je ishod doista teških pregovora i Nastojali smo e, ne izgubiti e, pristanak e, zemalja članica u tom postupku i nemamo veliki prostor za manevriranje. Kada je riječ o unutarnjoj plovidbi, imam e, isambice ambicije kada je riječ o tehničkim e, specifikacijama za e, plovila u unutarnjoj plovidbi i kao što je slučaj sa paketom za željeznice, moj prethodnik je odradio odličan posao i sada molim parlament da zauzme pragmatičko stajalište koje će nam omogućiti usvajanje te direktive i trebamo osigurati i usklađeni tehnički okvir diljem Europe. Promicanje bolje korištenja unutarnje plovidbe u Europi je važan prioritet. Rukama. lukama. Imali smo e, pregovor o mandatu danas, ali žao mi je što moram čuti da vaš odbor nije dao pozitivnu ocjenu ovom predmetu danas poslije i to znači da ne možemo početi ozbiljne pregovore između parlamenta i vijeća o tom predmetu. Nadam se da ćete nam uskoro zadati mandat, tako da ćemo biti spremni pregovarati s vama. I mm, doista sam svjesna činjenice da se nisam osvrnula na e, sva pitanja koja su na vašem dnevnom redu. Htjela sam jasno iznijeti prioritete, no e, pomoću vaših pitanja otvorit ćemo raspravu i o drugim e, otvorenim e, pitanjima. I samo još nekoliko riječi o turizmu, i ako to nije predmet iz moje nadležnosti, gospodin Dekamp e, koji je sada u odboru ko danas posle podne bavi se tim područjem, ali dopustite mi da podijelim sljedeće razmišljenja s vama, budući da je to također i e, dio rada našeg vijeća i vašeg odbora. E, pojavljivanje novih poslovnih modela online e, ima veliki učinak na industriju turizma i poboljšanje usluga i poboljšanje kvalifikacija, pristup financiranju i učinkovito unutarnje tržište su preduvjeti od ključne važnosti za inovacije i poduzetništvo u turizmu. Dakle, kada nam to dođe na razmatranje, to će svakako biti važno pitanje. I na kraju, gospodine predsjedavajući, e, započela sam e, sa e, metaforom o biciklu tandemu, no danas mi koji predstavljamo vijeće kao da vozimo tricikl, možete ga vidjeti ovdje na slici, ova je fotografija snimljena na neformalnom vijeću o prometu. Dakle, moći ćemo napredavati u Europi samo ako parlament, komisija i vijeće budu surađivali, a moj je zadatak kao predsjednice vijeća za promet usmjeravati zemlje na najboljem e, putu i također raditi ka najboljoj mogućnosti sa e, mirom, rastom e, i javnom podrškom Europi. Hvala vam lijepa. Hvala. A sad prelazimo na koordinatore. Prvo Wim van de Kamp. Meneer voorzitter, eh, dank u zeer. Hvala. Hvala. Pa, ja želim poželjeti dobrodošlicu ministrima. Imam eh, prvo pitanje za gospodina Bauša, a onda za gospođu Šulc. Vidjeli smo da se nekim predmetima bave oba predsjedništva. Pa, htio bih eh, zadržati ovu sliku ministarskog tandema, zato jer eh, nam se ne čini uvijek da postoji ta kontinuiranost. Mi što se tiče Malte i Slovačke imamo još nekoliko nedoumica, no kada je riječ o Luksemburgu i Nizozemskoj vidimo da se dobro poznaju. E, gospodine Bauš, e, hvala, naročito što se tiče rezultata. Naravno, ne smijemo si davati previše pozitivne ocjene, niti se odmarati na lovorikama, no treba ipak naglasiti da su ostvareni golemi uspjeci. i spomenuti je paket za željeznice, o tome je govorila i ministrica Šulc. Mm, u parlamentu još nismo sve ostvarili, ali činimo sve što je u našoj moći kako bismo u zadanim rokovima napredovali. Dakle, 8.10. sa glavnim smjernicama ostvaren je značajan korak napred i odaslan je važan signal. I to se tiče i e, programa naiades i unutarnje plovidbe. Nastavljamo s radom. Kada je riječ o ovoj e, slici bicikla, znam, e, gospođo ministrice, da je to vaš hobi, a također znam da i ovdje u parlamentu pridajemo veliku važnost biciklu kao sredstvu za kretanje u prometu, ali govori se također i e, mnogo o subsidijarnosti, a to svakako vrijedi i za mobilnost. U Nizozemskoj smo vidjeli da je to nešto što se može ostvariti ne politikom, nego dobrom praksom. Predsjedniče, dakle, e, gospođa Šulc preuzima od gospodina Bauša tri predmeta. Niti jedan ministar nije spomenuo skandal s emisijama, niti COP21. Ministar Pauš je to ukratko spomenuo, no, treće. Oboje ste govorili o starom e, željezničkom paketu. E, sigurno će e, gospodin Bach isto spomenuti to pitanje. Nadam se da ćemo ove godine postići rezultat kada je riječ o starom paketu za željeznice. Vi ste također spomenuli neformalni sastanak iz Amsterdama i možda bi se tu u tom pitanju moglo učiniti i nešto sa zakonodavnog stajališta. I e, obraćam se sada gospođi Šuc, još jednom je pozdravljam. Kada je riječ o sastanku na vrhu u Amsterdamu, Čuli smo brojne govore, a bilo je i neformalnih rasprava sa predstavnicima industrije. Europa se treba okrenuti inovacijama. Do sada je ovaj sastanak na vrhu dao izvrsne rezultate, ali sada treba nastaviti sa inovacijama jer ćemo propustiti vlak. To je važno pitanje i drago mi je također što ste govorili i o provedbi jer imamo stranice i stranice europskog zakonodavstva koje se ne primjenjuje. To vrijedi i za e-fakturiranje. Nadam se da će se u tome ostvariti uskoro napredak. I Također kada govorimo o automobilima sa automatiziranjem e, upravljanja, znam e, da ministar je također obožavatelj automobilizma, tako da je upoznat s time. I još jedna napomena, ulaganje u manje infrastrukture za promet. Govori se o ulaganjima za TNT mrežu, no kada je riječ o provedbi, to će iziskivati određeno vrijeme. No, kao što čini Francuska, trebalo bi porazmisliti i o ulaganju o manje cestovne i željezničke infrastrukture. Hvala. Hvala Vim van den Kamp i sada Ismail Ertug. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući, uvaženi ministre Bauš, uvaženi ministre Schulz. Lijepo što ste ovdje, želim također zahvaliti i režiji da ovaj put imamo dva ministra, jedan pored drugog, to je doista lijepa slika. Želim početi s vama, gospodine ministre Bauše, želim vam zahvaliti na ovih šest mjeseci Mislim da vas tu možemo pohvaliti što se tiče tema veznih uz prijevoz. Ja znam koliko ste se angažirali oko četvrtog željezničkog paketa jer smo svi mi to izbliza pratili. Želim vama uputiti jedno pitanje. Gospodine ministre Bauše, vaša osobna procjena vezana uz pregovore o četvrtom željezničkom paketu u proteklih pet i pol mjeseci i povezano s tim pitanjem, to jest da zaključim još sa jednim drugim pitanjem, kako smatrate, kako pocijenjujete četvrti e, tehnički stup. Dakle, postavlja se ta pitanje hoćemo li o tome glasati na plenoj sjednici u parlamentu, da ili ne. S druge strane, mislimo da vijeće još nije dao dovoljne obveze i jamstva prema nama. I nas zanima kako bi mislite postići suglasnost e, na trilozima, kako to možemo stvariti? Sljedeće pitanje je upućeno gospođi ministrici Šulc. Gospođo ministrice, naveli ste mnogo važnih tema u vašem dokumentu o programu. Ja želim započeti s jednim, jednom temom koja je jako kontroverzna. Na stranici 14. vašeg programa o predsjedništvu tu stoji da želite učinkovito napredovati po pitanju pregovora o TTIP-u. Vjerujem da znate koliko je teška ta rasprava, između ostalog i u mojoj državi, u Njemačkoj. Možete li nam reći kakve bi mogle biti posljedice izričito TTIP-a na europski sektor prometa, dakle koje prednosti, koje nedostaci. Popis prioriteta kojeg sam ja pročitao tu sam primijetio da je tu navedeno mnogo toga, ali nešto mi nedostaje. E, cestovni prijevoz. Koji su vaši ciljevi u cestovnom prijevozu? A istodobno me zanima i vaše svačanje toga kako mislite socijalnu dimenziju u europskom sektoru prometa, dakle kako mislite mhm vidjeti koja je tu vaša uloga, dakle po pitanju plaća, socijalnih prava i još na kraju izrečito vam želim zahvaliti što ste naveli i temu autonomne vožnje. Znate da sam ja oduševljen tom temom i da sad ovdje u parlamentu radim sa kolegama i kolegicama i da smo uspjeli ostvariti to da će Europska komisija morati prisustovati u e, raspravi s nama na plenarnoj sjednici uskoro. Dakle, kako vi kao nizomsko predsjedništvo e, stojite prema tome i konkretno smatrate li isto tako da bi Europska komisija što prije moguće trebala objaviti zelenu knjigu ili nešto tome slično. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa sada Robert Zile. <clears throat> Dobro, hvala lijepo. Ja bih želio prvo pozdraviti oba, oboje ministara ovdje kod nas i mislim da je ovo danas stvarno sjajan primjer zato kako dobro funkcionira tandem između dva predsjedništva Luksemburskog i Nizozemskog. I lijepo bih vas molio da ne zaboravite ni sljedeće predsjedništvo koje dolazi nakon Nizozemskog, naime Slovačko možda ne bi trebali raditi baš nužno kao trojka, ali sasvim sigurno treba e, nastaviti i osigurati jedan nastavak zapravo ako dobrog, dobre suradnje koju ste vi ostvarili. Govoreći o četvrtom željezničkom paketu, mislim da je napredak tijekom prošlog predsjedništva zaista velik i vjerujem da ćemo i u pregovorima koji su pred nama biti uspješni te da ćemo dovršiti taj rad sa tehničkim stupom, ali i političkim stupom i da ćemo se postići suglasnost oko toga koje su nam crvene linije ispod kojih više ne možemo. Jer vidite kad govorimo o opće o lučkom paketu i o pristupu lukama, to imamo čitav niz tih crvenih linija ispod kojih mi naših minimuma ali vidjet ćemo kako ćemo zapravo nastaviti rad sa uredbom o lukama i kompletnom regulacijom luka. Spomenuli ste razvoj IKT tehnologija i inovativnih tehnologija. Tu imam stanovitih rezervi na tom području. Sad, što se tiče migracijskih kriza i područja prometa, mi znamo da nizozemsko, će nizozemsko predsjedništvo tražiti tu rješenja ali ne smijemo pritom zaboraviti ni različita gledišta i stajališta pojedinih zemalja. Mislimo da je čitav šengenski, šengenski režim sada došao ima da mu prijete stanoviti rizici. I onda pitanje cijene za čitav e, prometni sustav. Recimo koliko most koji povezuje Švedsko i Dansko. Mi znamo da sada je to zakrčeno zato što se provode stalne kontrole, zbog toga su zbog ti ogromni zastoji nastale, nastaju što naravno košta enormne iznose i mislim da nanosi enormne gubitke cijelom prometnom sektoru, upravo zbog toga što su te kontrole tu napravila jedan ozbiljan čep koji će imati još ozbiljnijih posljedica. A kad govorimo o instrumentu za povezivanje Europe i financijskim resursima za to potrebnim, mislim da su oni uglavnom bili usmjereni na prekogranične projekte. Međutim, sada ćemo politički nastaviti gurati i vršiti pritisak da se ti projekti dalje odvijaju. To je jednoj situaciji u kojoj šengensko područje ponovno podiže granične kontrole. I ako to dakle sada budemo nastavili te projekte gurati u takvoj situaciji, jednostavno ćemo gubiti na njim novce na tim projektima, upravo zato, jer se ponovno dižu tu različite barijere, kontrole i granične promete. Prema tome, gospođo ministrice, volio bih čuti od vas koje je vaše mišljenje o tom. Hvala lijepo, a sada Gezine Meissner. Hvala, predsjedavajući, i od naše strane topla dobrodošlica oboma ministrima. I mislim da je dobro da je Robert Cile govorio o ovom teškom stanju u kojem se trenutno svi nalazimo i s kojim se suočavamo. Mislim da ste oba predsjedanja vijećem i Luksemburško i Nizozemsko de facto odradili, odrađujete u vrlo teškim vodama i teškoj atmosferi u čitave Evropske unije, posebno u našem području. Ja sam još dok sam bila ministrica prometa mislim, govorila da je jako poželjno da Evropska unija bude složna, I ali sad ako se zbog izbjegličke krize koja, koju imamo, ako se sada ponovno dignu granice, kako ćemo onda opće uspjeti ovo integrirano izdavanje karata za mm, multimodalne načine prevoza izdavati? Naravno, mi želimo s tim nastaviti, ali mislim da će ovi, mogu samo poželiti nizozemskom predsjedanju da uspije tu donijeti prave odluke neovisno o prometu, samo interesu prometa, nego donijeti prave odluke koje će držati Europu na kupu. Mislim da je to glavni prioritet očuvati jedinstvo Europe pod svaku cijenu. A sad kad govorimo o transportu, o našem području, o prometu, mi znamo da je luksemburško predsjedanje jako puno učinilo kod željezničkog paketa, to se nastavlja sada u nizozemskom, ali znamo da ste imali jako dobre rezultate u pregovorima koje ste već dobili. Mi znamo da je bitno tko vodi predsjedanje u vijeću i koji će stručnjaci tamo voditi pregovore. To je do sada kod vas sve jako dobro funkcioniralo, nadamo se da će i dalje tako. Unutarnja plovidba nije tako nam dobro prošla i pošla od ruke, ali to nije ovisilo ni o Luksemburgu ni o njihovom naporu, nego je to problem sa Rajnom, jednim internim problemom koji se mora drugčije rješavati, o to ćemo uskoro i rješavati. Kod zračnog prometa sami ste rekli, bo neke stvari, neke putevi su bili blokirani, ali evo sada će možda e, nakon Luksemburga nizozemska preuzeti, nastavi to, jer znate neki puta male zemlje mogu više postići u, u razgovoru sa velikima i zato se posebno nadam da će nizozemci tu još dalje uspjeti, pa isto tako i kod recimo evidencije putnika u zračnom prometu. I sad tu posebno govorim nizozemskoj ministrici, Bitno je da druge uvjerite kako nije riječ o nekim pitanjima suverenosti pojedinih zemlja, nego je zaista pitanje kako ćemo zajamčiti mobilnost ljudi, promet roba i prijevoz roba kroz cijelu Europu. Dakle, to je ono najvažnije, a znamo da se jasno tu javljaju različiti problemi sa suverenitetom među raznim državama i pogotovo sad nakon ove Pariške konferencije Pariza 21 gdje smo svi mi potpisali i to ne samo unutar Europske unije nego globalno da se zapravo želimo smanjiti emisije u prometu, emisije štetnih plinova u prometu, onda sad zbog jedne takve stvari mi to blokiramo jer bilja bi bila šteta. I zato mislim da ima puno, puno polazišta i mogućih puteva kako bi osigurali da tu napredujemo i dođemo dalje. A sad bicikli, to je stvarno indikativno i vi ste održali cijelu konferenciju o biciklima. Mislim da naš predsjedajući se posebno s tim složio i raznježio, jer znamo koliko njemu bicikli znače. Ali evo, i nizozemska voli jako bicikle, prema tome to nije samo tijekom vašeg predsjedanja bitno prometno sredstvo, nego općenito za čitavu našu budućnost. Naravno da ne možemo baš na duge pruge sa biciklom organizirati prijevoz, ali u gradovima je to vrlo bitno sredstvo prometa. Evo i sad sam već došla do vašeg programa nizozemskog predsjedanja. Govorili ste o inovativnim tehnologijama, o inovaciji. To je jako važna tema za sve odbore. A posebno na području prometa to možemo učiniti. Recimo, prometna sigurnost je... Sigurnost u prometu je za nas vrlo važna tema. Recimo, mnoge kažu auto ili kamion koji voze sami će biti puno sigurniji nego da to čini čovjek. To će biti velika prijelomna točka u našem prometu, a onda recimo ovo povezivanje sva koja ste spomenuli. To me jako zanima kako ćete vi tu napredovati. Zatim, ona posljednja milja u cijelom dobavnom lancu, mislim da se to može jako puno učiniti kroz kompletnu digitalizaciju i jako udjel dakle novih softvera u transportnoj logistici i mislim da ćete tu vi puno postići. Evo sad sam već jako puno toga spomenula, recimo ovi dani, te, te dani, to je jako dobro i mislim da je vrlo važno da upravo ovu europsku karticu za metroje koju imamo za naše TNT koridore, da upravo ta kartica posebno simbolizira kako mi želimo da to izgleda u Europskoj uniji i nadamo se da će to tako ostati, da možemo bez granica doći jedni do drugih. Zatim pitanje luka, to moramo još neka rješenja naći, danas smo imali, jedva smo izglasali. A što se tiče četvrtog željezničkog paketa, rekli ste da tu više nema baš puno prostora za manevriranje. Mislim da će tu morati biti još malo prostora za manevriranje i tu bi se trebalo vijeće potruditi pokrenuti, ali to je jasno naš parlamentarno stajalište. A na kraju ono što je kolega Ertog spomenuo, pregovori o TTIP-u, to je jako zanimljivo i jako nas zanima i mislim da postoje čitav niz mogućnosti za Europu koje mogu biti ko dobre za Europu iz tih pregovora, ali kad je promet u pitanju, onda mislim, tu sam dosta skeptična. Kad se sjetimo Johnsonovog zakona u Americi, ono kako izgleda naša konkurentnost glede njih, mislim da smo mi tu malo, e, malo smo unazađeni i nisam baš jako objektivna kako će to izgledati. Hvala lijepo, sad gospodin Kilanen. E, hvala lijepo. I ja bih e, želio zahvaliti ministrima. Jako mi se sviđa način vašeg razmišljanja, kao što je recimo da se povežu vlačne trače, dakle promet vlakom sa svim ostalim, jedna kompletna međupovezanost i intermodalnost u tom smislu želimo zahvaliti Luksemburgu na vrlo uspješnom predsjedanju, a Nizozemskoj želimo svu sreću tijekom njihovog predsjedanja. Imam jedno pitanje za Luksemburg i jedno za Nizozemsku. Prvo pitanje Luksemburškom predsjedništvu. Koje vrste nas, koju vrstu nasljedstva mislite da ostavljate sljedećem predsjedanju u okviru četvrtog željezničkog paketa i koji su najveći izazovi koji u tom kontekstu leže pred novim predsjedanjem ako želi postići rješenje do uskrsa. A moje pitanje za nizozemsku bi bilo razlika između IKT servisa i usluga i digitalne agende. Kako mislite tu pojač, ojačati naše zakonodavstvo, naše propise važeće, s obzirom na sve ove nova poduzeća, nove poduzetnike, nove odgovornosti koje dolaze s novim mogućnostima. Kako mislite da će oni kako oni trebaju balansirati da budu odgovornosti na istoj razini sa svim onim mogućnostima koje imaju ta poduzeća u novim tehnologijama. Hvala. Sada na sljedeće kolega. Evo ja, gospodine Kramer sam. Ja se želim prvo zahvaliti gospodinu Baušu na svemu što je učinio i poželiti nizozemskom predsjedanju da se jednostavno na, bez ikakvog šava i potpuno E, glatko nadoveže na to i nastavi sa tim uspjesima. Ovdje se već toliko puta govorilo o planu, planu i programu za razvoj e, prometa biciklističkog i biciklističkih staza. Vi svi znamo da sam ja oduševljeni ljubitelj bicikla, ali mislim i naša povjerenica koja je nadležna isto tako voli bicikle, mislim da je čak došla na jedan summit biciklom. Prema tome svi mi volimo bicikle, a onda znamo da su stotine u Luksemburga recimo za vrijeme konferencije o biciklu došli stotine uzvanika došla od hotela do konferencijske dvorane sa biciklima, a onda i svi naši administracije i pomoćnici naravno. Ima problema. Ali vi, molim te, slušaj me, tu ima problema sa subsidijarnošću, to je jasno, jer to pitanje subsidijarnosti je vrlo bitno. Ali urbana gradska mobilnost se uvijek može očuvati svih nelagodnih tepa kad kaže to ide po subsidijarnosti na drugu stranu, ali mi znamo da gradovi mogu naravno raditi što žele, ali ne može se dogoditi da gradovi kažu mi hoćemo evropske novce, ali onda ništa ne naprave ili upravo suprotno naprave od onog što bi evropski ciljevi nalagali da naprave. Jer ako uzmu evropske novce, onda imaju obvezu ispuniti evropske ciljeve Inače ne možete reći oču novce, ali zbog subsidijarnosti mi možemo raditi šta hoćemo. To tako ne ide. Prema tome, ako želimo ostvariti klimatske ciljeve koje smo obećali da ćemo ostvariti u Parizu i da ako želimo jednu općenitu win-win situaciju za sve strane, onda to moramo mijenjati. Mi znamo da je njemački ministar potpisao da će već više od pola transporta robama preći na kargo željeznicu europskih evropskih gradova i to je bilo jako dobro i da će to ići, dakle i pola prometa ići na bicikle prebacice u gradovima, to je ogromna stvar koju nam je obećao i s tim se apsolutno slažem. I onda još jedna stvar, to što se nam u vezi sa čelikom obećao, recimo u industriji bicikla ima više radnih mjesta nego o kompletnoj čeličnoj industriji Europe. Samo da tu dimenziju imate pred očima kad to gledamo. Dakle, više nego u cijelom čeličnom sektoru. Znam koliko se i François Baš za to zauzimo, ali mi imamo recimo statističke podatke o željeznici i o brodskom prijevozu. I tu nikad, već godinu dana diskutiramo gore dolje, ne možemo se pomaknuti s mrtve točke. I onda je grozno da recimo Eurostat tu podigne jednu barikadu i ne želi se pomaknuti recimo. Ako neko poduzeće želi CMS ili EAMTS sustav, onda ne zna ko dalje, jer jednostavno oni ne žele surađivati sa Europskom agencijom za to, pa se onda mora komisija u biti tu uključiti. Mi smo inače navikli da je vijeće to koje obično blokira, međutim ovdje se komisija mora uključiti u e, glede Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom. Nadalje, svjesni smo što se tiče zračnog prometa da postoji velika opasnost, recimo zaljevski airline-ovi ili kompanije ili Turska, gdje vidimo da ih dobivaju države na poticaj. Međutim, nije ni u Europi puno drugčije. Imamo stanovite zračne kompanije koje uzimaju državnu pomoć, a onda se poslije žale na pravila gdje su neki privilegirani, a neki ne. Ali dobro, kad pogledate zaljevske države, dragi moji, onda pogledajte ako tamo imamo državne subvencije onda je to apsolutno protiv poštene lojalne konkurencije i za to se isto moramo pobrinuti. Mene bi recimo sad jako zanimalo kako će nizozemsko predsjedanje e, koje stajalište prema tome zauzet. Mi smo na sastanku u Amsterdamu, mislim, imali dobre diskusije i bio je to vrlo uspješan sastanak, ali mi moramo nastaviti tim putem jer mi moramo reći konkurencija da, ali posvuda, ne samo drugdje. A zadnja stvar, o tome je Gazina govorila, kad pogledamo mrežu željezničku po Europi, vidimo da je to dosta krpano i nije svuda pokriveno. Iako se mi već 30 godina trudimo da to sve povežemo i da tu Europa bude kompletno povezana, ali nije baš sve tako. Recimo, moj divan primjer je uvijek poveznice sa mjestom Kleveom u Nizozemskoj. I ne košta to tako puno da kao recimo jedan tunel kroz Alpe koji se probija. Zašto to nismo povezali? i koje su vaše predržbe, kakve ćete dati motive, koju motivaciju da povežete recimo i ta mjesta. Jer to je ono što je bitno i zemljama članicama kao motivacija za njih da uzmu novce i svoja mračna mjesta riješe. Evo, a inače smo željeznički paket uglavnom dobro priveli kraju i mislim da želimo nizozemskom predsjedanju da to kompletno i finalizira. Sada Peter Lundgren. Hvala lijepo. Hvala. Ja bih vam htio zahvaliti i zahvaliti ministrima što su došli k nama. Kolege su već upitali većinu pitanja koje sam ja htio postaviti, a imam još jedno pitanje koje je upućeno nizozemskoj ministrici. Nizozemska je već dugi niz godina poznata po tome da im je prijevozni sektor bio izrazito važan, da se tu dobro snalaze, bilo da se radi o pomorskom ili kopnenom prijevozu. Dakle, to je doista država eh, koja počiva na tom, na tom sektoru. U mojoj državi u Švedskoj imali smo nekoliko problema vezanih uz kabotažu, što znači da imamo niz lokalnih i nacionalnih poduzeća koji su morali prestati s radom zbog nelojalne konkurencije. Znam da je i nizozemska ovdje pojačano djelovala i u mojoj vlastitoj državi smo tu pokušali nešto poduzeti, ali u svakom slučaju imamo i dalje taj problem vezan uz zakonodavstvo o kabotaži i zakonodavci nisu razmišljali o mogućim problemima kada su izrađivali to zakonodavstvo. Primjerice, kada se neki vozač nalazi na mostu Oresund, onda mu treba za to sat vremena i e, taj vozač više ne smije provesti tih sat vremena. On se mora vratiti i napraviti pauzu. I Danci imaju sličan problem kada dolaze u Švedsku, kada se zatim vraćaju u Dansku. Ja sam saslušao moje kolege. E, rekli smo da nije u redu da imamo te kontrole na mostu Oresund. Ja sam i sam ovaj vikend tamo bio, ali to zapravo nije bio velik problem ta granička kontrola. Morao sam samo usporiti, pokazati putovnicu, ali nije bilo nikakvih većih poteškoća za prijelaz mostom. Isto tako, dakle, ne, ne mogu dijeliti ove probleme koje neki navode vezano uz taj most. Što se tiče zakonodavstva o kabotaži, taj sektor je postavio mnoge poteškoće, mnoga pitanja vezano uz socijalni dumping. I e, to je sustav koji na neki način dopušta da ga se može lako prevariti. Postavljam to pitanje nizozemskoj zato što ste vi velika nacija, ovisite o prometu i stoga me zanima kako, možete, kako možemo riješiti taj problem vezan uz kabutažu. Hvala lijepo, to je bila dakle runda prvo naših koordinatora, pa onda imam još jedanaest naših kolega na popisu za javljanje za riječ, ali prvo vi odgovorite, François Bauš. Äh, äh, ja bih počeo sa kolegom Ertugom, jer e, postavljena su mi dva konkretna pitanja. Jedno konkretno pitanje od kolege Ertuga, a zatim od gospođe Kilajnen a u biti su pitali istu stvar, možda malo samo proširenije, a, pa ću pokušati odgovoriti na ta dva pitanja zajedno. Kao prva moja osobna procjena što se u četvrtom željezničkom paketu preostalo i što se nije skroz riješeno i što bi moglo postati problematičnim i što je de facto nasljedstvo koje ostavlja Luksemburg nizozemskoj. Ono što je bilo bitno je da mi do ožujka travnja u pregovorima s parlamentom u trialogu to sve završimo. A kompromis koji smo izradili kao luksemburško predsjedanje to, kod tog kompromisa smo se uglavnom orijentirali prema svemu onom što je kazano tijekom prvog čitanja u parlamentu. Drugim riječima, mislim puno toga što je već u prvom čitanju u skladu sa načelima rada i mišljenja parlamenta pokušali ugraditi taj paket i mislim to zapravo i objašnjava zašto je E, kasnije atmosfera na pregovorima oko tog paketa između Vijeća komisije i parlamenta bila stvarno sjajna i zašto sam ja optimist da ćemo mi s tim doći do kraja. Dakle, onu koju poteškoću vidim, Glavno mislim da nam, da nam poteškoće prijete ako se maknemo s tog puta. I sad govorimo o zemljama članicama, dakle ako pokušamo e, se odmaknuti od tog generalnog tih generalnih načela, od te da kažemo filozofije prema kojoj parlament radi, dakle ako zaboravimo kako se donose zakonodavni propisi u Europi i ako počnemo vjerovati da postoji da je dakle ono što se propisi ili sve što treba biti u duhu tog zakona da to vrijedi u svim zemljama jednako i može se u svim zemljama članicama jednako primijeniti. Ako dakle drugim riječima ignoriramo regionalne specifičnosti i razlike jer mi znamo da one postoje u Europi i to bi moglo biti problematično. Međutim, mi smo za sada pronašli kompromis i komisija je bila vrlo sretna jer je već za vrijeme luksemburškog predsjedanja taj kompromis pronađen i postignut i mislim da sada moramo na tome ostati, a ne da te stvari počnemo ponovno e, izokretati i mijenjati. I onda imamo sve šanse da to i dovršimo zbilja do ožujka ili travnja. No, nakon svih razgovora koje smo vodili, mislim da sam dosta optimističan da ćemo uspjeti u naumu. Zatim mislim da i način pristupanja radu i način kako smo, dakle pristup kojeg je i parlament zagovarao, mislim da se iz svega toga može i kako smo tu onda tome pristupili, to može izvući pouka i za druga područja. Jer evo sad smo cijeli zračni paket dobili, stavili na stol, svi su jako sretni da se dotle došlo, ali mislim da ako vidimo, dakle ako trebamo detaljno pogledati kako smo mi pristupali i postupali za vrijeme pregovora oko željezničkog paketa i to prenijeti na zračni paket. A što se tiče tehničkog stupa, za mene apsolutno više nema nikakvog razloga koji bi bio plauzibilan, koji bi a mogao bi spriječiti da završimo dogovor oko tog tehničkog stupa. Mislim da je sve jasno. Čim mi postignemo kompromis, onda će se u listopadu na, Europskom Evropskom vijeću i to relativno brzo riješiti, a mislim da 18. prosinca onda ćemo mi to kompletno dovršiti i poslati. Jedino što onda još nedostaje je analiza i mišljenje komisije. Pitali smo komisiju što je s tim, oni su rekli da su imali nekih problema sa takvom jednom stručnom analizama, rekli su da će to brzo doći. Prema tome mislim da će plenarni sastav parlamenta na svojem sastanku u veljači, na svom zasjedanju veljače moći glasati i usvojiti upravo ovaj tehnički stup. Drugim riječima mi smo jako blizu da riješimo čitav paket i ovo pitanje tehničkog stupa ne možemo više odgađati, u to sam duboko uvjeren. Kao što sam i duboko uvjeren da ako budemo poštivali ono što sam malo prije opisao, način kako smo pristupili i postupali glede četvrtog paketa i koji smo načela pritom poštivali, to se najbolje vidjelo u listopadu, onda nema razloga da to ne bismo i dovršili nakon. I čitav paket doista u ožujku završili. Hvala. Hvala. Prema reakciji komisije shvatili smo da je predsjednik komisije to razumio, on sada trenutno ne sluša, ali ipak mislim da je iz lica rekao dovoljno, moraju uložiti napon. Ismail izvoli. Samo još nešto želim razjasniti. U mom pitanju, to je nešto što sam zapravo trebao postaviti, to je trebao sam se referirati na komisiju, ne na vijeće. Da, ali ja sam s moje strane dao jasan odgovor. Da, da, odgovor je bio dosta jasan i bilo bi lijepo kada bi komisija se mogla izjasniti o tome. Ja sam ih pogledao i mogu reći da su oni to razumjeli. Sada nizozemska ministrica. Entschuldigung, Wim, die niederländische Minister. Ispričavam se, Wim, nizozemska ministrica. Um, <clears throat> thank you, Mr. Chair, Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Možda ću prvo pitanje na prvo pitanje odgovorite na nizozemskom, jer je prvo pitanje postavio gospodin Wim van de Kamp. Mislim da je gospodin Wim van de Kamp postavio pitanje vezano uz eh, dosije o emisijama. Trenutno je na parlamentu da usvoji prijedlog o tome, dakle lopta se trenutno nalazi u vašim rukama. sada još ne znam pobliže nešto vezano za one druge dvije teme koje su s tim povezane, dakle revizija okvirne direktive i kako je to povezano konkretno s time, ali u svakom slučaju rado ćemo razgovarati s parlamentom o tom dosjeu. Koliko svačam, Europski parlament trenutno izražuje svoj prijedlog i zatim se onda mi nadovezujemo na, na te pregovore. To ne mora biti nužno ministar prijevoza. To je nešto što se, ja mislim, tiče tri ministara, tri ministra, vezano iz vijeće okolišu. Što se tiče pitanja vezano uz male unutarnje puteve plovidbe, to je nešto što se tiče održivog sustava prijevoza i mislim da je to stoga u redu. Ja se slažem s tom procjenom. Doista treba staviti na raspolaganje financijska sredstva kako bi se tim manjim kanalima, tim e, unutarnjim putevima dopuštalo i dalje da su u prometu i tu se treba pokazati da postoji interes za to. Zatim dalje na engleskom postavili ste me pitanje vezano uz TTIP i promet. E, pomorska plovidba je nešto što je od vrlo važnog interesa Europske unije u okviru pregovora o TTP-u. Pregovori se još uvijek odvijaju, tako da ne mogu još reći kakva će biti posljedice ttp a na e, sektor prometa, ali općenito rečeno, vi ste me pitali za moje osobno mišljenje, ali možda o tome možemo razgovarati u nekom drugom trenutku, jer sada ja tu predstavljam mnoge države, ali općenito rečeno ja bih očekivala da će sporazum o slobodnoj trgovini imati pozitivan učinak na sektor prometa, jer će to otvoriti nove posebne mogućnosti u europskom sektoru prometa. Evo, to je to, a vezano uz moje osobno mišljenje postavite mi onda to pitanje u jednom drugom trenutku. Zatim, pitali ste me koje su inicijative nizozemskog predsjedništva vezano uz paket o cestama. Pa trenutno nemamo pred nama konkretni prijedlog nije predviđeno da se dogodi bilo kakav zakonodavni posao. Znam da komisija radi o na paketu od cestama i mislim da će to predstaviti u drugoj polovici 2016. godine, dakle nakon završetka ljudskog predsjedništva. Mi smo raspravljali o socijalnoj dimenziji tijekom jednog sastanka pod predsjedništvom predsjedništvom eh, ministra Bauša i mislim da je najvažnije pitanje tu bilo koje smo zaprimili od strane država, najvećeg dijela država članica to zapravo da ne žele da postoji novo zakonodavstvo o socijalnom aspektu već da postoji bolje provođenje eh, zakonodavstva kojeg već imamo o tome. To se tiče i pitanja u Švedskoj jer mnoge države provode socijalna pravila i propise, ali na različite načine. Vjerujem da će komisija se osvrnuti na socijalna pitanja u okviru paketa o cestama. Ja još uvijek ne znam kako će to izgledati, ali možete možda pitati komisiju da vam da neke detaljne informacije o tome. Zatim, gospodin Ertug nam je zahvalio. Gospodin Bimbane je to učinio i mnogi drugi članovi ovog odbora vezano uz to da smo povezanu vožnju i autonomnu vožnju postavili kao temu naš program i pitali su me što mislim napraviti vezano uz to na sljedećim sastancima. Za mene je to važna tema zato što mislim da možemo mnogo toga dobiti od toga što ćemo promicati eh, zelenu mobilnost i autonomnu vožnju to je važno jer tako možemo koristiti manje goriva, možemo izbjeći prometne nesreće, možemo bolje iskoristiti naše kapacitete i mislim da je vrlo dobro i to što ste pitali Europsku komisiju da dođe na raspravu na plenarnu sjednicu u tome. Mi želimo postići sporazum sa svim državama članicama to bi bila takozvana izjava iz Amsterdama vezano uz to što bi trebali napraviti po pitanju donošenja propisa ili e, ukidanja propisa, dakle koja su to područja gdje bi, gdje nam, bi nam bila potrebna nova regulativa, primjerice kada se radi o privatnosti i sigurnosti, a gdje postoje područja gdje treba deregulirati. Kao što znate, to nije uloga ovog parlamenta, ali primjerice sporazum iz Beča nam i dalje nalaže da u svakom trenutku vozač mora imati ruke na volanu, a to e, nije nužno u doticaju s ovim najnovim inovacijama. Za to mi je potrebna podrška svih država članica, zato što svi to moramo napraviti na isti način. Umjesto vlakova gdje moramo mijenjati sigurnosni sustav e, za prekogranični željeznički promet. E, tu bi trebali dakle ukinuti te prepreke. Gospodin Zila i gospođa Meissner su me pitali o e, uredbi o lučkim uslugama i što mislimo tu napraviti. Pa 2014. godine je vijeće donijelo odluku da će poštivati većinu odredbi koje je predložila Europska komisija, ali da želi smanjiti administrativnu prepreku. Nije bilo teško postići sporazum o tome, ali e, u listopadu 2014. godine pod talijanskim predsjedništvom se u vijeću uspio postići sporazum i tada smo imali procjenu da je ovo realistično i pragmatično što smo zahtjevali i da će to biti i dobar početak za pregovore s parlamentom. Ja jedva čekam započeti s pregovorima, žao mi je što još uvijek danas evo nije bilo moguće provesti glasovanje u odboru za promet i molim parlament da što prije moguće glasa, izglasa taj dosije. Zatim gospodin Zile je pitao što mislimo napraviti po pitanju četvrtog željezničkog paketa i prije svega e, vezano uz stup tržištu. Mislim da je gospodin Bauš to vrlo dobro rekao. Tu se radi o kompromisu među državama. I dakle, može se reći da zapravo nitko nije setan s kompromisom, ali u trenutku kada je postignut kompromis, svi su ipak bili setni zbog toga što je postignut kompromis dosta je to problematični dosije i naravno postoje i individualne želje i od strane zastupnika u Europskom parlamentu. I stoga ćemo morati imati e, dubinsku raspravu vezanu s to što je moguće, a što nije moguće napraviti. I doista se nadam da ćemo uspjeti i da ćemo postići sporazum o stupu o tržištu u prvoj polovici 2016. godine. Gospodin Zile me je upitao nešto vezano uz imigraciju. Ja sam to već spomenula nekoliko puta na razini vijeća. On je pitao koji su problemi vezani uz granice i imigraciju, kako to može utjecati na transportni sektor i na trošak prijevoza. Ja sam to već nekoliko puta spomenula. To nije također dio našeg programa, eh, dio programa vijeća o prometu, ali naravno to je važno pitanje, uvijek bismo trebali biti svjesni toga koji učinci rasprave unutar jednog tijela vijeća mogu biti na, na rad drugog dijela vijeća. Moramo biti svjesni da se tu ne radi samo o migraciji, nego da to može dakle, kao tema utjecati na druga područja. Gospođa majstor me pitala kako možemo deblokirati raspravu o zrakoplovstvu. Bilo bi mi drago da ja mogu biti ta koja će vam reći da smo to uspjeli, nikad se ne zna. To je šira rasprava koja se tiče dviju država članica i e, zemlje Gibraltar i oni to moraju riješiti. Vijeće je tu uvijek spremno posredovati u tome, mi nemamo službenu ulogu, to je e, prepušteno čelnicima vlada, ali bilo bi dobro kada bi se moglo riješiti to pitanje. Naravno da sam spremna raditi na tome. Što se tiče jedinstvenog europskog neba i prava putnika, tu postoji hitna potreba da napredujemo. Ja osjećujem pritisak, ja znam to i ako imate bilo kakva pametna rješenja da uklonimo te zastoj, samo mi ih molim vas recite. Zatim, ona me pitala isto tako kako e, se vijeće nosi sa izuzećem zakoplovstva u međunarodnom sporazumu iz Pariza. Već je dugo nejasno kako će biti uloga, kako bi mogla biti uloga zakupovstva u sporazumu o klimi. U Parizu se jasno govori o odgovornosti sektora i e, sektor prometa će morati donijeti mjere i na području zakupovstva kako bi se učinkovito smanjile emisije ugljičnog dioksida i naša je uloga da to konstantno ističemo i da se zadrži taj naglasak na tu temu i u okviru međunarodnih pregovora, ali naravno treba razmotriti sve vrste prijevoza. Gospođa Majster me upitala nešto vezano uz integrirano izdavanje karata. To je važan dio pregovora o četvrtom željezničkom paketu. To je važan cilj ako želimo da javni prijevoz postaje privlačni, postane privlačni, ali pitanje je treba li to doista regulirati ili postoji li možda neki drugi način na koji možemo to učiniti. To zahtjeva zakonodavstvo na europskoj razini, primjer se zato što trenutno postoje razne komercijalne primjene koje se razvijaju i možda tržište može samo obaviti ostatak posla. Gospodin Kramer je postavio pitanje o statistikama o željezničkom prometu. Ja znam da ste vi veliki pobornik željezničkog prometa, a netko je rekao da je i pobornik autonomnih e, automobila, ali nisam bila sigurna je li to točno i za željeznički promet. Nizozemsko predsjedništvo želi postići pozitivan rezultat e, o tom dosjeu gdje vlada zastoje od listopada 2014. godine i e, amandman parlamenta traži da se uključi jedan članak 8a gdje bi države članice se prisilile da izvede obavezne studije i parlament zahtjeva da postoji više podataka, prije svega o sigurnosti i o privatnosti. Glavna uprava MUV već prikupila mnoštvo informacija i stoga koliko svačam su zakonodavci su se usuglasili oko nezakonodavnog rješenja vezano uz e, uključivost podataka i postoji taj memorandum o razumijevanju između Eurostata i glavne uprave MUV. No komisija u svom programu za 2016. godinu je naznačila da je spremna povući taj prijedlog ako ne dođe do nikakvog napretka tijekom nizozemskog predsjedništva. Gospodin Kramer je također pitao o mandatu za zemlje zaljeva i vezano uz pravedno natjecanje. Priupitao nas je o natjecanju područja zrakoplovstva versus natjecanje na području željezničkog prometa. Mislim da multilateralni pregovori mogu biti e, dobar forum kada se radi o okolišu, o zaštitnim mjerima, o socijalnim pravilima i e, regulatorna konvergencija je važna vezano uz vlasništvo nad zakupovnim kompanijama i sve to se može bolje učinkoviti ispregovarati na europskoj razini. Dakle, usredotočit ćemo se na pravedno natjecanje i to će biti integrirani dio naših e, ciljeva. Zatim gospodin Lundgren je postavio pitanje o nizozemskom zakonodavstvu, ali evo još jednom, ja nisam ovdje kao predstavnica nizozemske, već kao predstavnica svih ministra prometa. Vi ste izrazili zabrinutost zbog zakonodavstva o kabotaži i da se most Orsund koristi kao primjer toga koliko može biti jednostavno izbjeći zakonodavstvo koje je na snazi. To je nešto o čemu smo razgovarali kad smo razgovarali o socijalnim posljedicama paketa o cestama tu se ne radi o novoj regulativi, već se radi o provedbi. Provodimo li sve na isti način u svim državama? Kako da to kontroliramo? Na koji način da riješimo taj problem s kabotažom. Kao što vidite danas je situacija različita u raznim zemljama. To je dakle prvi problem koji moramo riješiti, a zatim moramo e, riješiti, dakle nakon zajedničke provedbe, e, eventualno neke druge probleme. Dakle, kao prvo bolja provedba prije nego što krenemo na nove propise. I tu, ako postoje nekih dobrih ideja, svakako mi ih javite pa ćemo vidjeti možemo li ih uzeti u obzir pri sljedećim raspravama. Gospodine predstavljajući, mislim da sam odgovorila na sva pitanja od svih e, zastupnika. Hvala vam lijepo, imamo sad još pola sata. Javilo se deset ljudi još, imaju jednu i pol minutu po kolegi i to da budu vrlo kratki i sažeti, a onda će naša dva gosta dati svoje odgovore i onda možemo zapravo kao rezime reći da smo sjajnu raspravu održali i prema tome idemo sad. Ma minutu i pol. Izvolite po redu. Hvala lijepo. I prvo želimo čestitati luksemburškom ministru i zahvaliti mu se, ministru Baušu i njegovom timu i njegovim suradnicima. Dakle, <laughs> mislim da su odličan posao odradili. Predsjedavajući pita, jesi ti možda iz Luksemburga? Ne, ne, nisam. Ja samo jednostavno moram odati onom priznanje koje je to zaslužio. A mislim da je vrlo lijepo i jasno nam objasnio kako stoji stvar sa željezničkim paketom. Jer evo i kod nas postoje nekakve bojazni da bi se mogao ovaj kompromis koji je postignut e, jednostavno zanemariti i da se na mala vrata nekako tajno unesu neki novi dodaci i nove izmjene. I mislim da se mnogi toga pribojavaju i zbog toga je jako dobro da je luksemburško predsjedanje skupa sa nizozemskim kolegama radi na tom da se zadrži ta ista linija i taj kompromisi koji smo već postigli. A sada pitanje ministru Bauš. Baušu, recimo, koji su rezultati bili u komitološkom postupku glede ovih vrijednosti ispušnih plinova. Naime, nas je to za početak dosta razočaralo, mislili smo da je bilo premalo ambicija u tome. I kakav je sad razvoj, kako vi gledate na to i kako možemo postići tu usuglašenost e, naše parlamentarne strane i vijeća. Zatim, želimo vam čestitati da ste preuzeli inicijativu u e, transportu roba i kod teme socijalni dumping u teretnom prometu. Mislimo da je to jako dobro i potrebno bilo. I tu odmah prelazim na nizozemsku ministricu. Hvala vama na vašim objašnjenjima. Ali kako mislite da će izgledati razvoj dalje glede socijalnog dumpinga kod u teretnom prometu? nama se nikako ne bi dopalo kada bi se to nakon luksemburškog predsjedanja jednostavno završilo, prekinulo i dalje, ništa o tom ne bi bilo. I sad još samo jedna riječ o EFSI, dakle i jedinstvenom europskom nebu. Nije se o EFSI još govorilo, dakle sigurnosne agencije još, ali mislimo da je to strahovito bitno za sve investitore i za sve dalje investicije, pa nas zanima kako vidite taj razvoj. Hvala, a sada je Lucy Anderson. Hvala. Doista mi je drago što ste ovdje, naročito kada razgovaramo o vašem radu. Dakle, drago mi je da vidim da se obje zemlje zalažu za ekološki promet i prijevoz. I htjela bih eh, da sve europske zemlje članice i sva predsjedništva pokažu isto zalaganje i u istom tonu želim vam zahvaliti i na vašem radu u travnju o malim gradovima i mobilnosti što je od velikog zanimanja naročito za brojne članove ovog odbora, a sveobuhvatna rezolucija koju smo usvojili u prosincu o tom pitanju je nešto s čime se nadam da ste upoznati. E, nadam se da ćete surađivati u svojem radu o socijalnoj inkluziji i e, pristupu za osobe s invaliditetom. Jer iako je subsidijarnost veliki izazov, ako komisija i ako predsjedništvo budu predvodili u tome, i ako budu pokazali koliko su važan javni promet i prijevoz i dostupan prijevoz svima u gradovima, onda ćemo ostvariti doista značajan napredak. I još jedno kratko pitanje. Mnogi od nas su potpisali pisanu deklaraciju o ciljevima u vezi sa ozbiljnim ozljedama u prometu, zato jer je to toliko veliki problem u Europskoj uniji. Išmael i drugi smo potpisali to i htjela bih čuti vaš komentar o tome može li se pozvati komisiju da učini više o tome. Postoje znanstveni dokazi koji pokazuju da kada se zadaju ciljevi da to pomaže. Imamo dvjesto tisuća godišnje ranjenih u Europskoj uniji ozljede koje doista mijenjaju život i svi koji su ovdje i svi koji slušaju traže od nas da potpišemo tu pisanu deklaraciju. Hvala, sada Čeke Foster. Hvala gospodine predsjedniče i želim zahvaliti Luksemburškom predsjedništvu. Mislim da su izvrsno odradili posao i želim se složiti s time da ne treba se truditi previše učiniti u prekratkom vremenu. Mislim da je to izvrsna maksima i da će nizozemsko predsjedništvo nastaviti u istom tonu. Dakle, kao prvo želim reći nešto o zrakoplovstvu. Dakle, ja sam bila izvjestiteljica za civilno korištenje bespilotnih letjelica. Imali smo E, sveobuhvatnu potporu svih stranaka o tome koji smo prava željeli e, odrediti za to i nadam se da će to komisija i vijeće uvažiti. I još drugo, e, postavili ste pitanje konkurentnosti. Naravno, Nizozemska indijska kompanija je bila prvo transportno poduzeće osnovano 1602. Dakle, moji kolege, e, Britanci i Nizozemci, će se složiti da smo mi od uvijek bili globalni trgovci i da e, zbog toga trebamo biti oprezni u odabiru smjera, zato jer ne možemo uvijek e, odrediti kako se financiraju zrakoplovstva trećih zemalja, zrakoplovne kompanije. Možemo sagledati tržišno natjecanje, ali E, niti jedna treća zemlja neće određivati ono što mi u Europskoj uniji učinimo kada um, mi poslujemo u tom području. I osim toga, prijevoznici sa blistog e, istoka e, kupuju vrlo često 350, Airbus 380 i 350, oni su najveći njihovi kupci u svijetu, tako da o tome treba voditi računa. I kada je riječ o protekcionističkim mjerama, naravno da o tome možemo imati doista snažnu raspravu, ali ja bih eh, bila oprezna u vezi s time. No, u svakom slučaju radujem se vašem eh, radu s vama i nadam se da ćete biti konstruktivni, a u tome ćemo vas mi iz ECR-a potupirati. Hvala, Pavel Telička ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Uštedjet ću na vremenu zato jer imam samo jedan komentar na pitanje. Kao prvo želim pohvaliti gospodina Bauša na naporima koje je uložilo Luksemburško predsjedništvo. I gospođo ministrice, želim vam sve najbolje u vašem radu. E, želim iskoristiti nešto što je nama Česima i nizozemcima zajedničko, ne samo e, sraz za sportom, nego i izravnost. E, komentirat ću pitanje trijaloga o, ugovorima u javnom sektoru. E, govorilo se prošlog tjedna o deblokiranju potencijala domaćeg tržišta, a do sada je stajalište vijeća bilo potpuno, e, išlo u potpuno suprotnom pravcu. Dakle, ova slika koju ste vi iznijeli ovoga tandema, mislim da bismo se mogli i mi ukrcati na taj bicikl, ali on treba ići u drugom pravcu. E, samo neke odredbe poput izravnog odabira i tako dalje e, ne čine ništa u smjeru deblokiranja oslobađanja tog potencijala. Dakle, dodjeljuje se ugovor bilo kome u bilo kojim uvjetima i zbog toga trebamo zacrtati granice. I ako granice postoje u vijeću, kod nas je e, granica ta da korisnik treba biti klijent. Dakle, to nije sad u skladu sa pozicijama vlada. E, to je stajalište koje mi imamo ovdje, a do sada nismo ostvarili rezultate. Nadam se da ćemo uspjeti u tome, želim vam sam moguć uspjeh, ali u svakom slučaju treba se pobrinuti za odgovarajuću pa, e, kvalitetu. Hvala, Karim Medeli. Hvala, gospodine predsjedniče. Želim čestitati Luksemburškom predsjedništvu. Pokazali ste pravu spremnost na suradnju koja je dostojna tog naziva. Pokazali ste spremnost na suradnju s nama, sa zastupnicima i općenito sa parlamentom. A pokazali ste također i svoju stručnost, a i namjeru da se napreduje. Dakle, Želim vam čestitati i na e, povijesnom potezu koji ste povukli ovdje u odboru za promet, odnosno da ste dobili izjavu deklaraciju o biciklu. I e, kao izvjestiteljica za e, održavu gradsku mobilnost moram se odazvati tome, dakle mislim da ste pokazali doista čvrstu bolju u tom području. Nadam se da će nizozemsko predsjedništvo nastaviti u tom pravcu. Moje pitanje je stručno, dakle, e, kako ćete izvršiti primopredaju dužnosti između dva predsjedništva. Vi, gospođo ministrice, e, rekli ste, a na tome vam zahvaljujem kao izvjestiteljica za gradsku mobilnost, da se suočavamo sa velikim izazovom, izazovom gradova E, koje su nasmrt poguđeni e, velikim onečišćenjem zraka. Vidjeli smo također i e, Volkswagenov skandal i pitanje emisije, tako dalje. se pitamo što će uslijediti. Rekli ste da ćete u travnju organizirati konferenciju o državoj gradskoj mobilnosti i ja bih htjela da se tamo dođe do konkretnih rezultata jer je u igri zdravlje građana. Ne možemo se više igrati zdravljem građana. Želim vam zahvaliti i na kopu 21 na vaše odlučnosti tom prilikom. Rekli ste da ćete se nadovezati na ishod kopa 21 u području prometa, zrakoplovstva i morskog prometa. Dakle, moramo nastaviti raditi na tome jer je postignut povijesni sporazum i nadam se da neće na tome stati. I htjela bih da se konkretno otvori predmet pitanja socijalnog dumpinga. Hvala. Marija kristina Rutu. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, na kraju luksemburškog predsjedavanja Europskom unijom e, trebamo konstatirati da smo čuli e, mnogo riječi, ali nije bilo mnogo dijela. Ovi lijepi europski projekti koje nam prodaje svako predsjedništvo često se pokazuju praznim okvirom, a ne sadržajem. Europska unija vrlo često se ne može uspješno nositi sa sfidama, e, sa izazovima globalizacije. Vidimo e, koliko dugo traju neki e, pregovori i koliko nisu u doticaju sa stvarnošću, a također ove postupke obilježava birokratizacija koju naši građani teško razumiju. Dakle, predsjedništvo mora promicati konkretna rješenja koja će postići konsenzus između zemalja članica. E, ministre Bauš, ja bih izdvojila dva postignuća vašeg predsjedavanja, dakle prometovanje biciklima, što je odgovor na brojne problema, a s druge strane transportna politika mora biti u skladu sa ciljevima COPA 21. Gospodine ministre, ja sam francuskinja i znate da u Francuskoj moji sugrađani vole e, biciklizam, mi pokazujemo strat prema Tour de France, no to nije naše jedino zanimanje, jedini interes. Gospođo Šulc, Nizozemsko predsjedništvo trebalo bi obraniti našu automobilsku, zrakoplovnu i e, pomorsku industriju od e, međunarodnih pritisaka. I ti međunarodni pritisci gospođo ministrice, uništavaju tu industriju i to ide u korist e, konkurenciji iz SAD-a i Azije. Dakle, E, predlažete sada razmenu e, kvota za emisije u zrakoplovstvu, što znači da bi europska poduzeća trebala biti izložena strogim e, kontrolama, odnosno strožima nego u trećim zemljama. Kada je riječ o sigurnosti putničkih brodova, treba se suočiti sa problemom neovlaštenog upada na te brodove izbjeglica koje to čine nasilno kao što se dogodilo prošloga tjedna u Kaleu. E, nadam se, gospođo ministrice, još e, jedno pitanje, gospodine predsjedniče, molim vas. Mnogi od naših sudrađana, sugrađana e, smatraju to šalom, ali znate da je francuski tisak, francuski mediji prenijeli, su prenijeli jednu odluku koju ste proveli prošlog prosinca kao ministrica prometa u Nizozemskoj, odnosno... Extremement sérieux. E, to su prenijeli ozbiljni Moram nažalost prekinuti, ali ovako ne ide dalje. Dakle, morate se držati na minute i pol. Inače je to apsolutno ste onda unazadili i, i oduzeli bilo kakvu fair šansu za ostale kolege. Prema tome sad je kolegica Lukaševska na redu. na początku takie dwa stwierdzenia. Myślę, że... Hvala lijepo. Evo, na početku odmah dvije stvari. Mislim da je jako teško predsjedati u razdoblju vremenu u kojem se trenutno Europa nalazi, a i s obzirom na očekivanja koje Evropljani imaju. Kada analiziramo rad predsjedanja ili predsjedništva koje je bilo, mi zapravo nikad nismo doživjeli bilo koje, da je bilo koje predsjedanje do sada jednu temu započelo i završilo jedan dosje jer jednostavno su političke mjere puno teže ih je donijeti. Vrlo je teško naći jedno rješenje koje će biti pravedno ili uzeti u obzir probleme razlike među svim evropljanima i svim zemljama članicama. Stoga ne može se u jednom mandatu predsjedanja zapravo nikakav dosije dovršiti. Ali da se sad vratim na ono što su mnoge kolege govorili. Mi znamo da transpromet znači milijune, milijune radnih mjesta i svi bi željeli da se u području prometa stvari dobro razvijaju. A sada vas, na vas, gospođo ministrice. Ne možemo se složiti s onim što je gospodin Bach govorio o socijalnom dampingu, jer to je nešto što je on govorio što zapravo ne postoji u ekonomiji. Mi se moramo boriti protiv deformacija tržišta i uvjeta i e, mislim, to postoji na svaku, u svakom segmentu, a ja inače smatram da je Europa već dovoljno, da ne kažem i previše socijalna. Prema tome, ovim mjerama koje su ovdje predviđene, mi ćemo de facto gubiti radna mjesta, izgubit ćemo svaku mogućnost za danje razvoj europskih društava kao i za njihovu konkurentnost u globalnom smislu. Mi želimo nova mjesta smjestiti. Hvala, a sada Matej sam Hvala vam, gospodin predsjedavajući. Kao prvo želim pozdraviti dovršen rad luksemburškog predsjedništva i zahvaljujem vam što ste ovdje kraj predstavnika nizozemskog predsjedništva. Ima malo vremena i stoga ću se usredotočiti upravo na nizozemsko predsjedništvo i nastavit ću na nizozemskom ako mi dopustite. Hvala. Na sastanku na vrhu zrakoplovstvu koji je bio doista uspješan i nadam se da će to i donijeti uspjeh predsjedništvu. Imam e, dva pitanja e, od kojih se oba odnose na zrakoplovstvo. Prošlog tjedna na marginama sastanka na vrhu ravnatelj EAS koji se bavi pitanjima sigurnosti iznio je jedan prijedlog, odnosno to je prijedlog koji bi mogao omogućiti ustrojavanje jedne agencije koja će se e, baviti, baviti e, sigurnošću zrakoplovstva i u e, sukobom zahvaćenim područjima. Što mislite o tom prijedlogu? Hoćete li izmijeniti pravilnike i statuto ASE kako bi se moglo baviti ovim prijedlogom? Hvala. Gospodin Deli. U vezi luksemburškim predsjedanjem. Dakle, vidjeli smo da za njihovog mandata da je postignuto jako puno uspjeha na području prometa, pogotovo tehnički stup i željeznički paket koji su ovdje praktički gotovi. I u svakom slučaju rad na njima odmaknuje. Ja sam uvjeren da će parlament negdje ovog proljeća ili kao što je ministrica rekla biti u stanju dakle već to do uskrsa staviti na dnevni red i možda završiti čitavu priču sa tehničkim stupom. Ali mislim da je važno da osim tehničkog stupa napredujemo i na političkom području. Tako želimo zahvaliti Luksemburškom predsjedanju što su otpočeli vrlo uspješno ove pregovore u trijalogu i nadamo se da će se to i nizozemskom predsjedanju dogoditi. Ali i nadam se da ćemo tijekom nizozemskog predsjedanja dovršiti čitav taj paket. Kao netko ko je u ime Pučana bio izvjestitelj u sjeni za taj paket, mislim da to apsolutno želim naglasiti kako se nadamo da će to biti gotovo tijekom nizozemskog predsjedanja ali pitanje socijalnog dumpinga i općenito socijalnih mjera na ovom našem području. Za nas je naravno otvaranje novih tržišta bitno, ali i borba protiv nelojalne konkurencije koja vrijede. Međutim, različite socijalni propisi, različite standardi kao i niske plaće koje se daju u istočnoevropskim državama predstavljaju de facto jednu zloporabu, jednu deformaciju tržišta i to nije lojalna konkurencija. Stoga molim nizozemsko predsjedanje da vrlo pažljivo barata tom, priđe toj temi. Nije to bitno sad samo u okviru željezničkog paketa, nego možda još i više kod drugih vrsti prometa. Hvala lijepo, a sada gospođa Marinesko. Uh, Hvala, želim zahvaliti Luksemburškom predsjedništvu i eh, nizozemskom predsjedništvu našim e, natječajnim prijedlozima u okviru sef komisija je organizirala različite projekte i do kraja 2016. godine zemlje članice trebaju iznijeti transportne strategije unutar e, sporazuma o partnerstvu jer inače neće više moći primati europske fondove. Dakle, upućujem jednu molbu kao prvo. U prijedlogu odnosno nacrtu proračuna za 2017. treba predvidjeti izdavanja za SEF. I drugo, treba organizirati ocjenjivanje odobrenih SEF projekata i isto tako treba razmotriti prometne strategije kako bi se omogućila koordinacija zemalja članica i kako bi se dovršilo izgradnju europskih koridora jer izgradnja jednog komadića malo ovdje, malo drugdje, mislim da nije korisna za Europsku uniju. I posljednje, treba početi raspravljati o, e, paketu koji je na stolu jer inače nećemo nikamo stići. ako budemo započeli raspravu do e, lipnja onda mislim da ćemo ostvariti rezultate. Hvala lijepa. Sada na kraju naše dva gosta, naše dvoje ministara imaju mogućnost odgovoriti, ali svake po pet minuta. Mogu biti jako kratak, zato što ostaje još jedno otvoreno pitanje, to je pitanje gospodina Baha. Nažalost, gospodine Baha još jednom moram uh, ući u jedan pogon na plin ovog puta vezan uz automobile. Otvor je vrlo jasan. U komitologiji su postojale dvije države koje su sve do kraja podržale gospođu Bjenkovsku, to je Luksemburg i Nizozemska. E, tražili smo stroža pravila kako bismo prihvatili prijedlog komisije, ali sve druge države su bile protiv. Ne mogu vam sad trenutno sakriti da sam sretan zbog toga što je Europski parlament odlučio iskoristiti svoju težinu kako bi popravio ovaj prijedlog e, vezano za ono što je odlučeno u okviru komitologije. Hvala lijepo sada gospođa Melanie Schulz e, Hvala, nadam se da ću stići odgovoriti na sva pitanja gospodine predsjedniče jer e, ih imam doista mnogo i onda ću govoriti malo brže. Gospodin Bach je e, postavio pitanje u vezi sa socijalnim dumpingom. Naravno, nismo zaboravili da je to važan predmet. Već smo o tome raspravljali na e, sastanku voditelja uprava za promet e, u komisiji koji se održao prošlog tjedna u Hagu i sada iščekujemo prijedlog e, Europske komisije koji će stići do kraja godine. Nećemo zanemariti taj važan predmet. Svaki puta kada budemo mogli razgovarat ćemo o tome. Onda poslali ste pitanje o e, razvoju FCA u vezi sa prometom. Mogu dati i dugačak i kratak odgovor. To je važan instrument, e, naročito jer otvara mogućnosti za e, ekopogon, e, recimo u e, pomorskom prometu i također za razne infrastrukturne projekte. Sada je, riječ, sada je teško zauzeti stajalište o, o tom pitanju, ali važno je vidjeti kako će se koristiti različiti instrumenti u nadolazećem razdoblju. Zatim, gospođa Anderson i gospođa Deli pitale su um, u vezi sa um, zelenom mobilnošću i gradskom mobilnošću i um, tu ću reći da trebamo e, uskladiti e, djelovanje ministra prometa i ministra zaštite okoliša. Imamo zajedničke sastanke vijeća jer to se nikad nije prije dogodilo i tu će biti važno ne samo govoriti o mobilnosti i o pitanjima zaštite okoliša nego treba jedno i drugo uskladiti. I naravno, subsidijarnost može ponekad predstavljati prepreku, no uvijek e, treba naglašavati da treba razmjenjivati dobre prakse, ne samo raditi na e, dobrim e, zakonima, nego i razmjenjivati dobre prakse, a to je također i bitno za vas. Zatim nesreće u prometu i broj e, ozlijeđenih ili smrtno stradalih. E, to će biti dio paketa e, za ceste. Za sada nema ništa na programu, ali o tome smo razgovarali tijekom posljednjeg sastanka sa komisijom i sa svim zemljama koje u tome sudjeluju i naravno za Nizozemsku je to važna tema. No mislim da će to biti sadržano u paketu o cestama. Gospođa Foster je postavila pitanje o bespilotnim letjelicama. One će biti dijelom pregovora o zrakoplovnom paketu i mislim da ćemo iskoristiti i e, vaš e, podnesak e, u pregovorima i tražili se oprez u vezi sa konkurentnošću i tržišnim natjecanjem jer ste rekli da ćemo teško uvidjeti kako treće zemlje djeluju, teško da će one biti transparentne i e, pravedne u iznošenju vlastitih e, aktivnosti, no naravno imat ćemo raspravu o tome i e, vidjet ćemo kako možemo definirati pravno tržišno natjecanje u paketu koje ćemo predložiti komisiji. Gospodin Telička nije postavio pitanje, nego je iznio komentar, odnosno naglasio je koliko je važno da e, stranke budu korisnici u pregovorima o zrakoplovstvu i u javnim natječajima. Ja već sam odgovorila na pitanje gospođe Deli, zatim gospođa Ornovo je pitala o vozačkim dozvolama i o instruktorima vožnje, no to je pitanje u nacionalnoj nadležnosti i nije na meni da, da to odgovorim kao predsjednica vijeća ministra za promet. Gospođa Lukaševska, nadam se da sam dobro izgovorila prezime. je rekla da je važno sagledati drugu stranu medalje kada je riječ o konkurentnosti. Dakle, ne samo da treba e, sve regulirati kada je riječ o socijalnom dumpingu. Mi uvijek govorimo o e, pravednim e, uvjetima rada i mislim da je to ta druga strana medalje, dakle ne samo strana dumpinga i nadam se da će vam to pomoći kao odgovor. Gospodin Melzenborg je pitao o nadležnosti nad eh, svim eh, sigurnim eh, profesorima leta. O tome ćemo razgovarati u okviru uredbe o EASI i to je zanimljiv prijedlog. I znate da nakon nesreće LTMH17 da je to pitanje koje je važno ne samo za nizozemsku nego i za druge zemlje u Europskoj uniji. i to će biti dio razgovora sa EASom. No, ja ovdje ne predstavljam samo nizozemsku, nego sve organizacije. Jesam li išta propustila, ispustila? Ne. Ja, vielen dank. Hvala lijepo. Prvo vam hvala što ste došli, što ste nam dali kratka izvješća, sjajne odgovore i hvala svim članovima na ovoj vrlo zanimljivoj raspravi na svim pitanjima. Mislim da je to bilo vrlo zanimljivo i što se prošlosti, ali Bog mi i naše budućnosti tiče. Prema tome svima skupa još jedan put hvala.